Dame i gospodo, molim vas da sjednete. Još jedan put nastavljamo s našim sastankom. Dakle, sada su na našem e, sastanku našeg odbora sede e, prisutni drugi sudionici. Ovo je javno saslušanje o sigurnosnoj situaciji u istočnom i južnom kineskom moru te posljedicama za još jedan put globalnu sigurnost. Ovo saslušanje vodi odbor sede zajednički sa odborom AFET i moje zadovoljstvo i privilegija je danas pozdraviti ovdje podpredsjednika odbora AFET gospodina Andersa Vistinsena u ime mene i njega, dakle nas dvoje će e, će dati uvod u naše saslušanje i e, predstaviti četvero vrlo iskusnih izvrsnih panelista koji će danas govoriti. Anders, izvolite, imate e, riječ. Hvala, Ana. Biću vrlo kratak jer imamo vrlo mnogo važnih govornika s vrlo mnogo znanja. Hvala u ime Afeta, hvala odboru Sede što ste nas pozvali na ovaj sastanak teritorijalni sporovi u e, istočnom i južnom e, Kini uključuju SAD, Japan i Kinu između ostalih i zato postoji strah da će nemiri u ovoj regiji e, doprinijeti do potencijalne globalne prijetnje i ugroziti slobodu plovljenja i također trgovine i dobave dobra u svijetu. tu bi moglo doći do neviđenih odnosno nepredvidivih globalnih posljedica i stoga e, je ovo saslušanje vrlo važno. Ana će e, predstaviti, dati riječ našim e, gostima i zaista se veselim ovom saslušanju i procen situacije u Južnom i Istočnom Kineskom moru. Hvala lijepa, dragi su predsjedniče. Prije nego što predstavim paneliste, molim vas, dopustite mi da pozdravim E, poljsko izaslanstvo i prijeći ću na poljski. Hvala. Hvala i dobrodošli u Europski parlament. E, evo, došli ste na moj poziv i zahvaljujem. To su studenti, e, poljski studenti koji će sudjelovati na ovom današnjem javnom saslušanju na temu sigurnosti u e, južnom, istočnom kineskom moru. Sada se vraćam na engleski. Prvi naš panelist je gospodin Gunnar Vigand, generalni direktor u Europskoj službi za vanjsko djelovanje odgovoran e, za, kao i u prethodnoj točki dnevnog reda, za pitanja e, Azije Pacifika. Zatim imamo profesora Bernarda Oksmana. On je profesor sa sveučilišta u Miami, SAD, e, koji se specializira u pomorskom pravu. Stoga, njegov doprinos pitanjima e, nelegalnim e, aspektima situacije u južnom i istočnom kineskom moru je od velike vrijednosti za nas. Zatim pozdravljam analistkinju, istraživačicu, gospođu Evu Pejsovu, koja je e, viša analistkinja u EU iz ESU, odnosno Europskom institutu za sigurnosne studije e, sa sjedištem u Parizu i e, posljednji panelist jest e, uvaženi viši istraživač Nizozemskog instituta Klingendel, gospodin Franz Paul van der Putten, koji će također danas doprinijeti našem saslušanju na istu temu. Bez daljnjeg odlaganja željela bih dati riječ našim panelistima. A prvo ima riječ gospodin Vigant. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Hvala što ste nam dopustili da danas e, raspravljamo o ovim važnim pitanjima koje zaista imaju posljedice na globalnu sigurnost kao i na regionalnu sigurnost. Europska unija je, ima jasno stajalište e, početka, ima interes u očuvanju mira u e, Azijskoj regiji. E, četiri od deset velikih trgovinskih partnera Europske unije su u Aziji. E, regija ASEAN, e, Kina, Japan i Južna Koreja. Golema količina trgovine morom prolazi Pacifikom. Također, te vode su e, vitalne važnosti za većinu gospodarstva, uključujući Europske unije. Samo da vam dam jedan primjer. Veliki e, proizvođač automobila iz moje zemlje ne bi mogao proizvesti, no, nije mogao proizvesti određen model automobila, jer nije bilo moguće doći do nekih e, materijala potrebnih za proizvodnju uslijed određenih aktivnosti koje su se odvijale u jednom dijelu E, tog područja i zato taj model nije mogao biti dostavljen na, e, dakle to je jedan od primjera posljedica. Europska globalna strategija usvojena 2016. E, godine od strane vijeća u listopadu, ona jasno objašnjava da su mir i stabilnost u Istočnoj Aziji preduvjet za mir i stabilnost odnosno za dobru suradnju. E, bitno je poboljšati i pojačati sigurnosnu ulogu Europske unije u regiji, surađivati sa partnerima. Kada govorimo o istočnom i južnom kineskom moru, želio bih e, citirati iz deklaracije e, izdane u Ožeku u ime Europske unije, kad visoka predstavnica izdala u ime Europske unije, dakle 28 država članica se složila s ovom deklaracijom koja eksplicitno navodi da Europska e, Unija se brine oko upotrebe e, projektila u istočnom i južnom Kineskom moru. E, korištenje ovog oružja ima učinak na sigurnost u regiji i na trgovinu tih voda. Europska unija zato poziva da se svi, sve zemlje sudrže od korištenja korištenja nasilja, korištenja oružja u toj regiji. Dakle, to su bile e, e, riječi iz deklaracije u kojoj su se sve države članice Europske unije složile i e, tada je odluka arbitražnog suda izdana, dakle, iste godine u srpnju zabrinutost oko ovih pitanja e, traje mnogo duže. Dakle, nije svježa 2012. E, političke smjernice za Istočnu Aziju i Europske unije su osigurale osnovne postavke za sigurnosnu situaciju e, i u regiji. E, pomorska strategija Europske unije podsjeća, e, koja je usvojena u srpnju prošle godine, podsjeća na e, ove komponente. To se dogodilo nakon donošenja odluke, odnosno presuda arbitražnog suda i nakon donošenja osvajanja dvije deklaracije. ta načela se su prisutna u ovoj deklaraciji. Što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, Europska unija želi E, zadržati mir i stabilnost, sigurnost na međunarodnim morima na temelju e, međunarodnog prava. Dakle, UNCLOS e, želi se baviti mirom i sigurnošću na tom području. Druga stvar, Europska unija u Južnom i Istočnom Kineskom moru ima veliku ulogu što se tiče promicanja internacionalnih pravila, očuvanja e, sigurne plovidbe i smanjenja tenzija koje bi također mogla imati učinak na investicije, e, trgovinu, e, energetsku sigurnost i tako dalje. Druga, treća stvar su razrješavanje sporova. Europska unija E, ne zauzima stalište koja se tiče suvereniteta i e, određenih e, pretenzija na teritorije. Bitno je razjasniti temelje za te pretenzije kroz kooperativna miroljubiva rješenja i u skladu sa međunarodnim zakonom i pravom, uključujući i UNCLOS. Naravno, to znači uključiti UNCLOS, odnosno u konvenciju pravu mora, u arbitražni postupak. A na četvrtom mjestu e, bitno je Europska unija podržava regionalne procese. Europska unija podržava brzo zaključenje sporazuma između zemalja Azana i Kine implementirajući deklaraciju iz 2012. o ponašanju stranaka koje su uključene u e, ovoj regiji ovaj pravilnik je nužan kako bi se poštivala internacionalna pravila i mir i stabilnost. Mi pokušavamo integrirati ova načela i provesti ih u e, akcije. E, provedene su održane inicijative. U e, studenom 2013. Europska unija preuzela inicijativu, organizirala prvi dijalog na visokoj razini o pomorskoj sigurnosti između Azana i Europske unije, u kojem su se odvele mnoge rasprave koje su dotakla se pitanja e, prijetnje, piratstva i tako dalje. E, I Europska unija ima mnogo za ponuditi našim azijskim partnerima u smislu zajedničkog upravljanja resursima. To se isto već E, pokazalo i na razini naših država članica, naših e, sporova u Europsku Na primjer, sporovi između Nizozemske i e, Njemačke su uspješno riješeni zahvaljujući zajedničkim resursima. Druga stvar, Europska unija zajedno sa Vjetnamom i Australijom će predsjedati forumu pomorske sigurnosti, počevši sa e, devet mjesecom ove godine, tijekom tri godine zajednički radni plan je u pripremi i pokreće se pitanja kao što je održivi razvoj, sigurnost pomorske plovidbe, trgovina, također i suradnja u e, području e, upravljanja sigurnosti pomorskih puteva. Europska unija surađuje blisko sa partnerima u Aziji na pitanjima sigurnosti i to sve ima e, učinak na pomorsku, e, upravljanje pomorskim e, putevima. Također postoji i kineski zakoni koji su donešeni u svjetlu toga Europska unija. Želi također podsjetiti da su zemlje poput SAD-a reagirale na na, ovo pomorski, na ovaj pomorski zakon e, iz 1984. i siguran sam da će gospodin e, Foxman Oksman razumjeti o čemu govorim. Uskoro će se održati e, summit dakle u srpnju ove godine E, između Europske unije i Kine. Također tu ćemo i pokrenuti Blue Year, odnosno plavu godinu e, u kojem će Europska unija i Kina zajedno surađivati na e, upravljanju oceanima i raditi zajedno na tome. Hvala vam lijepa. Hvala direktore Vigante, a sada dajem riječ gospodinu profesoru Oksmanu. Thank Hvala, gospođo predsjedateljice, uvaženi potpredsjednici odbora za vanjske poslove, uvaženi zastupnicu. Velika mi je čast što sam pozvan da sudjelujem na ovom saslušanju. Ne predstavljam nikoga samo, osim samoga sebe. Kad je govorio na primanju za svog pravnog savjetnika na odlasku, bivši državni tajnik Henry Kissinger Rekao je da ono što najviše cijeni kod pravnika je to što ga posjećaju na platformu načela na kojoj stojimo. A pogotovo Kissinger se našalio kada on to ne želi čuti. Ta platforma načela treba biti temelj našeg pristupa izazovima kojima se bavi ovo saslušanje. A to je vladavina prava u međunarodnim poslovima kao što je gospodin Vigan naglasio. To je i treba ostati dar moderne Europe samoj sebi i cijelom svijetu, na kopnu i na, na, i na moru. Dva stupnja modernog pravnog poretka na oceanima su povelja Ujedinjenih naroda i konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora. Nepoštivanje jedne od, bilo koje od njih se može manifestirati kao regionalni problem sa regionalnim implikacijama. Međutim, globalne implikacije takvog nepoštivanja trebaju biti jasne. Rezultat je slabljenje globalnog pravnog poretka, a s time i slabljenje globalne sigurnosti. kineske pretenzije na Južno-Kinesko more i njihove aktivnosti predstavljaju izazov u tom smislu. Kina naglašava to da su ta pitanja regionalna i da se njima trebaju baviti države regije. To je istina, ali e, kineske pretenzije i njihove aktivnosti također se tiču dva tipa interesa svih država, a to je E, bil, graničile one ili ne e, na Južno-Kineskom moru. Prvo je interes za održanje međunarodnog mira i sigurnosti i mirno rješavanje međunarodnih sporova na cijelom svijetu. Taj interes je u srži e, smisla i cilja povelje Ujedinjenih naroda. A drugi je interes u osiguranju globalnog poretka na morima i oceanima, uključujući poštivanje slobode i prava plovidbe i komunikacije koje imaju sve države, također i dužnost da se štiti i očuva e, morski okoliš na cijelom području mora. Taj interes je srž cilja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. Izazove bilo kojeg od ovih interesa mogu utjecati na onaj drugi globalna mobilnost na moru je ključna za održavanje međunarodne sigurnosti i stabilnosti. Ako joj je dan izbor, nijedna država neće tolerirati miješanje u vitalne pravce komunikacije. Izazovi bilo kojem od ovih interesa u jednom dijelu svijeta, ako im se ne suprostavi, pozivaju i ostale i druge e, izazove tim interesima u drugim dijelovima svijeta. E, ovo ću ilustrirati jednim primjerom što se tiče kineskih pretenzija. Kina tvrdi da ima povijesna prava na ogroman dio Južnokineskog mora. To potraživanje vezano je za takozvanu liniju devet crta koja je iscrtala Kina. Te crte su označene crvenom bojom na karti na ekranu. kinesko potraživanje na temelju povijesnih prava ne temelji se na njihovim pravima pod konvencijom o pravu mora i odstupa od prava drugih država pod konvencijom. Presuda u arbitraciji, arbitraži o Južno-Kineskom moru ima jaču snagu od ostalih tvrdnji a također ostale države kojih se to tiče nisu priznale kineske, kineska potraživanja na temelju povijesnih prava. Međutim, Kina još uvijek ponavlja te svoje pretenzije na e, južno-kinesko more, iako je donešena presuda koja ih odbacuje, a to je izazov za međunarodni pravni poredak. Države koje su prije imale potraživanja koje prelaze granice koje dopušta Konvencija o pravu mora, su uskladile svoja potraživanja s konvencijom otkako su postale stranke konvencije, a Kina je učinila upravo suprotno. Ako to može Kina, onda to mogu i druge države. Mnoge države imaju dugačku povijest, e, pomorsku povijest i, i potraživanja da kontroliraju more nije bez razloga da neke arapske zemlje ne žele koristiti termin Perzijski zaljev. Čak i ako povjerujemo kineskim e, tvrdnjama da njihove potraživanja ne žele utjecati na slobodu plovidbe, slabljenje pravnog poredka koji utvrđuje konvencija su temelj e, na, da se poveća ugrožavanje slobode plovidbe drugdje na svijetu. Ne bi bilo teško naći pravnike koji vjeruju da to ugrožava slobodu plovidbe. Osim e, povijesnih, e, osim potraživanja na temelju povijesnih prava, Kina također tvrdi da otoci spratli generiraju puna prava e, u smislu pomorskih granica. To stajalište odbačeno je u presudi e, za Južno Kinesko more, ali Kinezi još uvijek to tvrde. Ovo je, ja to želim naglasiti, ovo nije čisto tehničko pitanje prava mora. Konvencija dopušta samo e, arhipelaškim državama koje se isključivo sastoje od otoka da crtaju e, linije koje zatvaraju vode E, otočkih grupa kao arhipelaške vode. Konvencija uvodi to ograničenje zbog toga što da ako bi kontinentalnim državama bilo dopušteno da zatvore vode u otočkim skupinama kao unutarnje vode, to bi ugrozilo slobodu plovidbe i leta na tim područjem i kao posljedica bi mogla biti prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti. Pogledajmo samo Egejsko more i što se tamo događa. Temelj eh, za potraživanje i tvrdnju da su otoci spretli takva skupina otoka je običajno međunarodno pravo. Takva logika je sama po sebi sistemska prijetnja Konvenciji o pravu mora i globalnom multilateralnom sporazumu i kao ekskluzivna E, ekskluzivan temelj na suverenitet i pravo na suverenosti na more. Svrha konvencije o pravu mora je bila da se nadiđe nestabilnost i nesigurnost koje su se razvile kao kada su se unilateralne potraživanja mora proširila tijekom 20. stoljeća. Ako prihvatimo ideju da se taj proces sada može nastaviti odstupajući od odredaba konvencije, nije vjerojatno da će to biti ograničeno samo na otočne skupine. Jedna od najvećih doprinosa konvencije vladanih prava u međunarodnim poslovima je uključivanje odredaba koje daju strankama sporazuma e, pravo e, da iznesu taj e, spor pred arbitražni sud sud. Sve stranke konvencije su pristale na to. Ako smo ozbiljni vezani za vladanje prava u međunarodnim e, pitanjima, onda moramo poštivati pravno obvezujuće presude. Međutim, Kina izričito odbacuje presudu ima potraživanja koja su odbačena u toj presudi i za razliku od drugih država u sličnoj situaciji još uvijek ne pokazuje znakove da će poštovati presudu. Također trebamo jasno razlikovati s jedne strane pravo, a s druge strane sporne teritorije ili sporne granice između država. S druge strane, ta pitanja tiču se država čije se potraživanja preklapaju, o kojima neke druge države odbijaju zauzeti stav, kao što je rekao gospodin Vigand. Međutim, pitanje je li država ima pravo na suverenitet nad dijelom mora ili morskog dna. To je pitanje važno za sve države. Ono utječe na njihove slobode, i prava i interese cijele međunarodne zajednice. Tako, na primjer, je Kina javno osporila pravo Japana na epikontinentalne pojas vezan za Okino Torishimu na temelju tvrdnji da je to, ta tvorevina obična stijena i da je to pitanje važno za cijelu međunarodnu zajednicu. U arbitražnom procesu za Južno-Kinesko more tribunal je imao isti problem, a to je jesu li otoci spratli, imaju li oni pravo na isključivi ekonomski pojas ili epikontinentalni pojas zaključak je bio da nisu. Otoci spretli su mali, najveći je manji, ima površinu manju od pola kvadratnog kilometra. Ali prisustvo takvih malih tvorevina u polu okruženom, polu zatvorenom moru može imati vrlo značajan utjecaj na države koje ga okružuju, a to ću i ilustrirati schematskim prikazima. Na ekranu imamo schematski prikaz tri države koje okružuju polu okruženo more. Sada dodamo teritorijalno more dužine 12 milja za svaku, a sada ćemo dodati isključivi ekonomski pojas od 200 milja i epikontinentalni pojas za svaku od tih država. Sada pretpostavimo da je u sredini mali otočić e, koji je pod vlašću druge države. Taj otok također ima teritorijalno more od 12 nautičkih milja. Sada možemo pretpostaviti tri stvari. Prva, da ovaj mali otok kad bi bio puni otok, a ne obična stijena, a time bi imao pravo na isključivi ekonomski pojas i epikontinentalni pojas e, veličine 200 nautičkih milja. Drugo, da nema usuglašenih preklapanja pojase od 200 milja i treće, da država koja ima suverenitet na tom malom e, otoku kada bi ona provodila svoja isključiva suverena prava i nadležnost na cijeloj zoni veličine 200 milja oko toga otoka, bez obzira na prava ostale tri države. Rezultat bi bio ovo. trebamo svi biti zadovoljni izvješćima koja kažu da postoji napredak između e, Kine i država ASEANA što se tiče okvira e, pravno obvezujućeg kodeksa ponašanja. Međutim, mora biti jasno da Kina još uvijek ima obveze pod poveljem UN-a i konvenciji o pravu mora. Takva poruka dala bi Kini poticaj da zaključi i provodi e, značajan kodeks ponašanja i pomoći će im da se odupru pritisku drugih. Ta poruka mora biti eksplicitna, da Kina ne bi mislila da je naše prešutno odobravanje takvo. Takva poruka je također u dugoročnim interesima Kine. Kina je rastuća pomorska sila. Njeni interesi u stabilnosti pravu mora i globalnim slobodama plovidbe i komunikacije povećat će se s vremenom. Ti sve veći interesi u osiguranju e, pravnih e, prava i obveza svih država po konvenciji o pravu mora ojačani očekivanjima da će se poštivati te konvencije od strane međunarodnih aktera, olakšat će Kini kao i ostalim državama prije nje da nađe volju i način da ispravi svoje pogreške. Tako bih zaključio kako bi se izbjeglo oslabljivanje međunarodnog pravnog poretka. Kina bi se trebala držati svojih međunarodnih obveza pod poveljem UN-a i konvencijom o pravu mora, a to uključuje dvije stvari. A to su da ograniči svoja potraživanja na ona koja su izričito dopuštena konvencijom i da poštuje e, prava plovidbe i ostala prava i slobode ostalih država E, potpisnica konvencije. Hvala na pažnji. Hvala lijepo profesore. Sada ću dati riječ doktorici Evi Pejsovom, Pejsovoj iz EU ISS-a. Hvala, gospođo predsjednice. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje i e, završiti ovu raspravu Zamljena sam da elaboriram sigurnosne implikacije ovih važnih napetosti. To je moja namjera, pri čemu ću se baviti na strateškim implikacijama, trenutnom e, geopolitički učinak ovih napetosti, kao i na gospodarske interese namjerno sam izostavila pravne e, konotacije znajući da će profesor Oksman govoriti upravo o njima. One su zaista e, među najvažnijim aspektima ovih važnih pitanjima. Da počnemo uvijek je dobro imati zemljopisnu kartu. Vjerujem da vam je ovo vrlo dobro poznato. Radi se o naznaci važnih, e, najvažnijih problema u Kineskom moreme. Pored 90% kada se radi o e, crti devet e, crtica e, od strane Kine. Vijetnam također polaže 70% teritorija u tom moru, ne, ne, ne spomenjući Brunei i koji su, imaju manje zahtjeve. Naime, ne radi se o novome sporu, radi se od jednom zaista dugom sporu, a tek nedavno taj problem dobiva sve veću pozornost, posebno od 2009. i Um, kineskog podneska uh, Komisije Ujedinjenih naroda za razgraničenje epikontinentalnog pojasa gdje se naznačava ta crta devet crtica kao zaista uh, pretenzija Kine i 2013. kada je uh, Filipin podnio tužbu Međunarodnom arbitražnom sudu i otkad imamo stvarnu, stvarni dokaz E, izgradnje e, otoka u otočju Spratly od strane Kine, koja je najkontroverznija skupina otoka. Kao što je profesor Oksman rekao, prošle godine donesena je arbitražna odluka e, to ne znači doduše da su napetosti nestane. Međutim, ono što se dogodilo ovo su zadnje satelitske snimke e, CISES-a iz studenog 2016. dakle, Kina od 2013. i malo prije toga počela je e, isušivanje mora praktički, e, izvlačenjem pijeska na sedam od otočja Spratly. Ovdje može vidjeti njih četiri gdje su najveći, e, gdje je tri najvećih. ono što je najvažnije na tim slikama je su vojne implikacije. Dakle, možemo razaznati postrojenja e, kao što su e, piste, na, na što ću se vratiti, potom radari, hangari i na tri od tih otoka također E, SMS sustavili, dakle radi se o raketama zemlja zrak, mogu se vrlo lako uočiti što naravno izaziva e, sumnje o namjerama Kine na tim otocima. Često se zamjećuje da Kina nije jedina koja izgrađuje otok, to je istina, za vašu usporedbu i da na, imamo jedan uravnotoženi e, pristup. Ovo je otok koji su izgradili e, vijeta, međutim oni su manji, radi se o samo jednom otoku koji ima e, pistu i samo da vidite e, usporedbu u odnosu na proteklih E, godina više od 3000 hektara zemljišta je e, Kina e, isušila, Vjetnam je to učinio u mnogoj manoj mjeri. Dakle, što se tiče pista i duljina pista daju nam predoćbu o kojoj se vrsti sposobnosti radi. Dakle, ovdje su usporedbe duljina pista koje imaju naravno važne strateške implikacije E, najveći je sa desne e, radi se o pisti dulje od 3000 metara, to znači da na to mjesto može sletjeti strateški bombarder, kon, što naravno ima onda posve drugčije značenje za cijelu regiju. E, samo dakle žute točke koje vidite, dakle sedam e, morskih oblježja pripadaju Kini, crvene su vjetnamske, neke su e, malezijske. Da li to nije novo za vas? Ono što se nedavno dogodilo i zapravo prošlog petka je bila najava Kine namjere da će izgraditi prvu Um, prvu strukturu na eh, pličaku Scarborough. Analisti se time vrlo pomno prate i upozoravaju to već nekoliko godina. Važnost eh, pličina pličina Skaborg je zaista strateška i kao što možete vidjeti na karti, eh, to je bilo zaista posljednji dio koji je Kina trebala kako bi imala punu kontrolu na južnom kineskim e, morem, što dakle omogućuje i pokrivanje zračnog prostora. To vas ne treba uplašiti, ali e, jednostavno je izlaganje činjenica. To pokazuje i neki bi spekulirali o tome kako e, Kina E, i njezina namjera da uvede zonu identifikacije e, letjelica na prostoru jugoističnom e, moru, odnosno nadzora nad letenjem u tom području. Što se tiče militarizacije, najava izgradnje na pličini Skaraboj je naravno dotad je bila jedna postaja za traženje za praćenje okoliša ja ću samo e, podsjetiti da 1988 kad je izgrađena slična takva postaja, vidjeli ste u što se to danas pretvorilo. Ja bih željela usporediti djelovanje Kine u jugo-kineskom moru Tu bi željela posuditi definiciju e, od Europskog e, parlamenta o tome što je hibridna prijetnja, iako u jednom sasvim drugom kontekstu. Ali ako pogledamo ključne riječi, Eh, i eh, eh, kad vidite definiciju hibridne prijetnje, onda to zaista možemo primijeniti na djelovanje Kine u Kineskom moru, je posebno korištenje nekonvencionalnih metoda. Kina je koristila civilne elemente, dakle ona koristi ne samo vojnu flotu, već obalnu stražu, ribarsku flotu, ona također koristi vrlo pametne male male korake koje je teško vidjeti. Jedan od mojih omiljenih jest uključivanje južnokinetskog mora za u administrativnu e, razinu, dakle uspostava jedna, e, uspostava grada, e, isto tako razvoj turizma, imate tamo brodove za kružna putovanja. E, to na neki način je dovođenje, e, dovođenja stvari pred svršenu stvar. Očigledno je da postoji diplomatski pritisak. E, Kina je uvijek više voljela bilateralne pregovore Filipinima sa Vjetnamom. Ne nužno koristi nije nužno koristila e, pravično raspravu e, kao što su recimo i e, trgovinske poticaje, no često zemlje koje se tuže na njihovo ponašanje također se tuže na možda neku vrstu prisile. Cilj se čini da je jasan, Peking se o tome jasno izjasnio, naime Južnokineskog mora je dio e, nacionalnog interesa Kine, o tome se ne pregovara, tako da nema prostora za manevriranje kao što je u drugom teritoriju na koji Kina polože pravo. Možda ono e, što je zabrinjavajuće jest ambivalentnost kineskog diskursa. E, naime, pličina Skaboro je jedan primjer. Sjetimo se do 2016. kada je novi predsjednik Duarte e, otišao u Peking e, nadajući se da će moći e, obnoviti, poboljšati bilateralne odnose između e, Kine i Filipina. Ta pličina je bila nešto što se nije smjelo dotaknuti, međutim godinu dana kasnije mi smo gdje jesmo, što je frustrirajuće, što daje kineskom ponašanju manje predvidljivosti. Naravno, napetosti E, stvaraju dodatan pristisak e, e, dinamici regionalne sigurnosti. SAD je tradicionalni pružatelj sigurnosti koji ima dugu povijest vojne prisutnosti u regiju. Oni su također vodili operaciju osiguravanja slobode plovidbe, no iskreno, i to je najvažnija stvar, mnogi e, postavljaju pitanja o legitimnosti e, nazočnosti SAD-a s obzirom na, na uznapredovolu e, fazu razvoja događaja jer to nije bilo moguće zaustaviti. Japan ima zaista vitalne interese u Južno-Kineskom moru i to je jedna od strana koja je najglasnija u raspravama o tom problemu. Japan je e, javio Eh, eh, stacioniranje nosača helikoptera u Južno-Kineskom moru koji eh, će dosta vremena provesti u tom prostoru na putu da se, da se priključe e- SAD-u i Indiji u zajedničkoj vojnoj akciji. Mi to trebamo pomnije pratiti. To je Um, pokušaj da Japan uh, internacionalizira ovaj uh, spor u vlastite interese i da se vrati svojoj vojnoj prošlosti ako želite. Um, pored bilateralnih uh, sporazuma Kina pokušava um, podijeliti, dakle imamo jednu slabiju sigurnosnu sigurnost u tom prostoru i to zbog toga moramo biti oprezni što e, zapravo sprečava azijske nacije e, da, zauzmu jedan jedinstveni stav. Dakle, tu je Indija sa istočnom politikom koja je sve više e, uključena u prostor jugo, južnog kineskog mora, Francuska također plovi tim vodama, e, tu je i Australija, tako da je to zaista postao e, glavni pokretač dinamike u sigurnosnom smislu ovo je posljednji e, status pomorskih kapaciteta zemalja koje su uključene u ovaj spor. Ja sam možete vidjeti dakle broj e, e, osoba e, nosača zrakoplova podmornica dakle ono što je uočljivo da su Filipini i da Vijetnam su nabavili recimo nove podmornice od Rusije. Ono što vidimo je ne stvaranje, e, ne jedna utrka u naoružanju, ali jedna modernizacija svakako vojne opreme, tako da postoji opasnost od e, slučajnih e, sukoba ali ako pogledate u fizičke karakteristike južno-kineskog mora, koje je, su vrlo topla, plitka e, e, mora, i ako imate vrlo mnogo podmornica kojima je vrlo teško ploviti kroz to područje, onda je vrlo lako da dođe do e, incidenta, dakle do sudara, koji bi onda u tom slučaju mogao eskalirati u nešto ozbiljnije. E, dakle, puno toga je u igri. Očigledno je da je Južno-Kinesko more zapravo stožerno za sve stožere. Dakle, morate zauzeti stav prema tom prostoru ako želite igrati važnu ulogu u toj regiji. Dakle, slabi se sigurnosna e, infrastruktura, nepostojanje e, kodeksa ponašanja, dakle o tome se još uvijek razgovara, e, dakle o tome se raspravljalo od 2003. ali još nije obvezujuće i naravno ne postoji e, ne postoji suradnje, dakle što se tiče svakodnevnih sigurnosnih pitanja kada se rad od o samom e, piratstvu ili nekim drugim e, kriminalnim dijelama. Dakle, teško je za te e, za te države je teško sjediti za zajedničkim stolom ako imaju te sporove koje treba prvo riješiti. možda svatko tko je e, ili izbliza ili izdaleka slijedi ove e, sporove u Južno-Kineskom moru pročitao je članak u novinama, jedan od prvih rečenica jest da je to prostor vrlo bogat ugljikovodicima. To je temeljno e, pojednostavljivanje, isto tako nešto što ne, nije istino, što zapravo zavarava Dakle, radi se o rezervama koje se međutim ne, nalaze u spornome području strateška i e, e, gospodarska važnost, naime komunikacijskih e, ruta i međutim radi se o nečemu što se nastavlja i dalje iz prostora južnog kineskog mora vrijednost trgovačkih ruta je više od 5 milijardi 5 bilijuna dolara Naravno, e, trgovački brodovo nisu ugrožene, osim ako e, se radi o sukobu koji e, bi mogli biti izazvani slučajnim sudarima. Dakle, Kina nema interesa da zaustavi svoju vlastitu trgovinu. I na posljedku nešto što smatram vrlo važnim i što jest vrlo važno ali nije e, o čemu se dovoljno ne govori. E, gospodin Oksman je to spomenuo, a to je ribolov. Naime, to je temeljne važnosti u ovom 12% e, ukupnog svjetskog izlova na, na nalazi se u tom moru. To je relativno puno u tako malom prostoru. Ne zaboravimo da je Kina jedan od najvećih potrošača ribe, naime 34%, a sve obalne gospodarstva ovise o ribarstvu, o bjelančevinama iz ribe za svoju svakodnevnu e, prehranu, a riblji fond u Južno-Kineskom moru je gotovo izlovljen. Prema nekim izvješćim, zaista on je gotovo e, Dakle, u crveni prostor je onaj koji je potpuno iskorišten a zeleno su označeni i preostali dijelovi ribljeg fonda. Dakle, govorimo o ne o tvornicama e, doslovno koje iskorištavaju izlov, a potražnja i dalje raste, a riblji fond e, će time biti sve više i više ugročen, tako da govorimo o dugoročnom E, i gospodarskom i socijalnom učinku na ribarstvo, što bi moglo biti, kako neki kažu, jedan od glavnih razloga e, iza ovih napetosti. I što ćemo onda u svezi toga poduzeti? Ovo je reakcija e, predsjednika Duarta u ponedjeljak na najavu Kine da će graditi na pličini Scoboru. E, njegova je slika s lijeve strane, e, poprilično je velik, radi se od 15-16 km e, dužina, dakle može se na njemu smjestiti velike piste o kojima smo razgovarali. Predsjednik Detarte je rekao što ćemo onda učiniti vezano za to? Dakle, Filipini naravno sami ne mogu ništa glede toga poduzeti, e, pa čak ni e, SAD to nije mogao učiniti, ali postoji nešto što možemo, a to je upravo pokušavajući Um, pokušavajući stvoriti jedan jedinstveni uh, međunarodni front uh, vezan za insistiranje na poštivanju međunarodnog prava, uh, poštivanju arbitražne odluke iz 2016. Možda je to jedna propuštena šansa što um, međunarodna zajednica nije pomnije pratila i taj postupak i odluku zemlje bi trebale održati svoje interese i pomorsku nazočnost u tom pristupu kako bi se i dalje održala načela slobodne plovidbe. Što se tiče rješenja vezanih za zaštitu okoliša, dobar su put pokušati razriješiti sporove ili barem unijeti održivo upravljanje e, recimo velikim pomorskim ekosustavima. Naravno, ono što je E, upravo to je ono što koristi e, Kina, ne samo za uspostavu e, monitornih misija, nego polaganjem prava na legitimitet u tom području na razini Europske unije. Mi imamo dijalog na visokoj razini sa ASEANom, s Vijetnamom, to moramo nastaviti, uključujući i dalju koncentraciju na ono što bih rekla na e, svakodavno, pitanje sigurnosti kako u lukama tako e, i u e, ribarstvu i to mora biti jedan dugotrajan napor kroz dulje vremensko razdoblje. Na posljedku govorimo o mehanizmima provedbe na razini E, Ujedinjenih naroda, možemo li koristiti neku misiju na moru, možemo li koristiti naše stručno znanje za preventivnu diplomaciju. To je naravno nešto što e, ostaje na stolu i e, moj kolega Franz Pol će govoriti o tome još dalje. Jasno je da je glavno pitanje djelovanje Kine gdje, koje se odvija u južno-kineskom moru, ako gledamo e, e, Indijski ocean i e, dugoročne namjere Kine je da ona neće prestati. Dakle, što ćemo učiniti kako bismo održali ovaj e, međunarodni sustav e, međunarodnog prava i kako ćemo to učiniti i ja ću se tu zaustaviti jer mislim da će moj kolega Franz Pol upravo e, i razraditi ovaj europski, europsku perspektivu. Hvala vam lijepa gospođo Pejsova, a sada riječ dajem Franz Polu van der Putenu iz mm, instituta Klingendel. Thank you for this opportunity Hvala vam lijepa na ovoj prilici da sudjelujem na ovom saslušanju. Zamolili su me da govorim o posljedicama za europsku sigurnost i e, tenzija na istočnom i južnom kineskom moru. Već smo čuli u prezentaciji gospodina profesora Oksmana e, koje bi mogle biti posljedice u smislu međunarodnog eh, pravnog poredka i kako relevantno ovo može biti za Europu i za europsku sigurnost. Međutim, ja bih sada želio zapravo eh, sagledati ove tenzije eh, iz geopolitičke perspektive i vidjeti što se sve može tu dodati u smislu relevantnosti za sigurnost Europe. Prvo, ako pogledate svoje ekrane, možete vidjeti e, kartu i nekoliko fotografija. To sam sastavio kako bih vas podsjetio na događaje 1. E, travnja 2001. E, gospođa Peseva je već spomenula da postoji rizik slučajnih sudara. Jedan takav sudar se već dogodio 2001. godine. To je bilo nedugo nakon e, što je e, George W. Bush počeo, e, postao predsjednik SAD-a. Takozvani obavještajni zrakoplov SAD-a se nalazio blizu kineskog otoka Hainama kada se sudario sa kineskim borbenim zrakoplovom koji je pokušavao zapravo napasti zrakoplov SAD-a je otjerati ga, nešto pošlo po krivu i e, ova dva zrakoplova su zasudarila u zračnom prostoru, kineski e, borbeni zrakoplov se srušio, a e, pilot je poginuo. Američki zrakoplov je morao letjeti na kineski teritorij, to je bilo vrlo teško slijetanje i rezultiralo je na rezultiralo je, rezultiralo privremenom krizom između Kine i SAD-a i mislim da od tada e, se to zapravo zaboravilo jer kasnije u toj godini dogodio se e, 11. rujna i geopolitičke, e, geopolitički fokus se prebacio e, na Bliski istok, a 2009. se ponovno vratio na Aziju i sada vidimo da se vrlo mnogo pozornosti e, pridaje tenzijama na južnom istočnom Kineskom moru. Međutim, ovaj događaj 2001. godine pokazuje da ovakvi slučajni sudari se zaista i mogu dogoditi i da će se e, vjerojatno i dogoditi, dakle da postoji mogućnost da se dogodi u budućnosti, kao što sam rekao, 2001. godine e, pozornost je mnogo veća i sada e, se radi o mnogo većim posljedicama, posebice za regiju, ali i za SAD. Ako pogledamo geopolitičku dinamiku u Istočnoj Aziji, možemo zaključiti sljedeće najvažnije pitanje, fundamentalno pitanje koje ima ključni e, učinak na regionalne e, aktere i države u regiji e, tiče se uloge SAD-a kao ekstra regionalnog elementa koji bi trebao uspostaviti ravnotežu. Dakle, tu se radi o odnosima moći između Kine i ostalih e, zemalja u regiji, jer Kina sada e, zapravo postaje, odnosno postala sve moćnija, sve moćnija i zapravo moćnija od svih zemalja u regiji, uključujući Japan. I zaista zapravo Kina e, dovodi u pitanje regionalni poredak, što je od velike zabrinutosti za ostale države u regiji, a SAD pokušava se zapravo uspostaviti ravnotežu i povratiti poredak kako bi koristeći svoj utjecaj i prvenstveno kao najveći e, važan sigurnosni dionik akter u regiji. Naravno, mnoge azijske zemlje koje nisu Kina e, pozdravljaju to sve dok SAD to je u stanju učiniti bez stvaranja e, velikih kriznih situacija sukoba u regiji. Kina je vrlo zabrinuta zbog ove situacije, jer mislim da iz perspektive, e, e, sigurnosne perspektive Kine, za njih predstavlja to prijetnju. Dakle, kineski odnosi sa susjedima nisu uvijek vrlo laki i e, postoji ta prijetnja da zapravo na te odnose utječe neki eksterni akter i vidi Kina SAD kao svog političkog rivala. Dakle, to je zapravo osnovna dinamika koja se događa trenutno u regiji, a to se također primjenjuje i na situaciju u istočnom kineskom moru, gdje Kina sve više pokušava dominirati po ovo područje, e, kako bi postala vojno dominantna e, sila, što zapravo ugrožava e, sigurnost e, u Južnoj Koreji, Tajvanu i Japanu, što onda zapravo e, posljedično je povezano sa SAD-om koja opet, koja opet pokušavaju biti jedan faktor ravnoteže, a Kina to smatra prijetnjom. Dakle, to je taj krug a evo uz nasljedećem slajdu možete vidjeti Južno-Kinesko more, opet radi se o istoj dinamici samo što u južno kineskom moru postoji veći broj zemalja koje e, imaju veći sigurnosni e, interes. E, kao su, nisu samo zemlje koje su uključene u pomorske, odnosno teritorijalne sporove u Južnom Kineskom moru, ali i također i ostale zemlje, zemlje u regiji kao Japan, Koreja i Tajvan. Dijelomično zato što to, eh, one se komuniciraju putem pomorskih puteva, odnosno preko Južno-Kineskog eh, mora, a također i eh, južne zemlje poput Malezije, Indonezije i Singapura za koje ulog velik, odnosno radi se o koheziji i stabilnosti jugoistočne Azije. Dakle, o čemu se radi, koliki je ulog kada govorimo o tenzijama na južnom i istočnom kineskom moru, naravno, tu se radi o intrinsičnim vrijednostima ovih pomorskih regija. Dr. Sapecova je već spomenula mm, naftu i plin. Ona je naravno naglasila, i to je vrlo važno, da se možda ne radi to toliko o ovim resursima, e, dakle nafte i plina, nego o e, e, ribarskim zalihama, odnosno ribnim zalihama i ribi. I bitno je također spomenuti koji je vojni i obavješteni potencijal zemalja u ovoj regiji. Dakle, to je intrinzična vrijednost ovih regija, ali također e, moramo primijetiti da postoji veća geostrateška važnost e, ovih mora. Na prvom mjestu ovo je izazov za SAD da e, pokaže svoju sposobnost da bude akter koji uspostavlja ravnotežu u regiji. SAD je prisutno već neko vrijeme ovdje, ali posebice pod panom e, SAD su odlučile dati prioritet e, i eksplicitno se uključiti u slanje poruke zemljama u ovoj regiji da je SAD na prvom mjestu e, uključen u donašanje uloge kao aktera koji uspostavlja ravnotežu regija i u budućnosti će tako biti, a na drugom mjestu SAD igra važnu ulogu e, posebice na Južnom Kineskom moru i e, ostvaruje e, ravnotežu između Kine i susjednih zemalja. Dakle, izazov za SAD jest taj da zapravo pokaže, odnosno da pokažu da mogu igrati ovu e, da mogu imati ovu ulogu. to za Kinu predstavlja određenu mogućnost, jer ako Kina nastavi svoju politiku širenja e, svoje moći na ovim morima, to oslabljuje e, e, samopouzdanje i sigurnost susjednih zemalja i potkopava ulogu SAD-a, dugoročnu ulogu SAD-a kako bi u obnašanju ove uloge kao aktera koji postiže ravnotežu. Ako Kina može, ako Kina zapravo uspije e, smanjiti ovaj e, pritisak, odnosno ako poveća pritisak na SAD, onda će dugoročno podkopati ulogu SAD u regiji. A u isto vrijeme, ako Kina ne uspije u tome, tada će zapravo time će pokazati zemljama u regiji kao sad da SAD može zadržati svoju ulogu i u tom procesu e, će Kina e, zapravo ugroziti razne bilateralne odnose kojima se ostalim azijskim zemljama. Na posljedku tu je Japan. Mislim da se je ugrožena geopolitička uloga Japana. Japan je treći najveći geopolitički akter u regiji i još ćemo vidjeti kako e, će se situacija razviti, ali u e, ulog je velik za Japan i moramo još vidjeti kakvu bi Japan mogao e, imati politiku u odnosu na ovu geopolitičku situaciju i sigurnosni ugovor koji je potpisao sa SAD-om. Ja sam ovdje iznio pet e, osnovnih scenarija mogućih. E, prvi bi bio da e, Kina povuče svoje, svoje potraživanja, svoje pretenzije, odnosno da ih ograniči to nije vrlo vjerojatan scenarij, jer Kina za sada ne pokazuje da će uopće razmisliti o takvom potezu. Drugi scenarij bi bio taj da SAD e, se povuku e, kao e, akter koji uspostavlja ravnotežu regiju Opet to isto također nije vjerojatan scenarij, jer je globalna sigurnost i strategija, geopolitička strategija kamen temeljac E, američke vanjske politike i e, pod trenutnim predsjednikom Trumpom opet <laughs> ovo nije vrlo vjerojatan scenarij. Američki predsjednik u ovom trenutku e, zapravo pokazuje da investira jako mnogo u, američke, američku vojnu snagu i on zapravo želi iskoristiti vojnu silu SAD-a i na svjetskoj razini i zapravo tretira e, gospodarske odnose između SAD Kine vrlo ozbiljno i vidi ulogu SAD-a kao geopolitičkog aktera u regiji i želi ojačati tu e, poziciju kao i poziciju e, Amerike u trgovini, međunarodnoj trgovini. Treći scenarij jest ideja pacifičke zajednice, to je ideja koja je već koju je koju je koristio Henry Kissinger i on je spomenuo da bi neka pacifička zajednica trebala obuhvaćati SAD, Kinu i neke ostale zemlje u regiji i mislim da bi to zapravo bio i najprihvatljiviji, najbolji scenarij. Ali opet u ovom trenutku ne postoje nikakve indikacije da će se e, uskoro takav scenarij ostvariti. Četvrti scenarij e, uključuje nastavak trenutnih tenzija i on je vrlo vjerojatan. Međutim, poanta jest da e, nije jasno da li se to može e, nastaviti kroz duži vremenski period. Jer ja bih rekao da unatoč svim naporima koje sada ulažu, posebice od 2009. godine, e, nesigurnost o geostrateškoj budućnosti poredku zemalja u regiji je sve veća, a peti scenarij bi bio nekakav sukob ili sukob manjih razmjera ili veliki rat, to bi bio najgori scenarij i e, vjerojatno da se to neće dogoditi uskoro, ali kombiniramo četvrti i peti scenarij, to je nažalost nešto što ne možemo isključiti kao potencijalni scenarij. Dakle, nastavak povećavanje tenzija i kreiranje nekakvog sukoba na kraju. Dakle, koje su implikacije, posljedice za sigurnost Europske unije? Prvo, tenzije u regiji već e, imaju negativni učinak na e, sigurnosnu poziciju Europske unije. Ako uzmemo u obzir veliki gospodarski, e, veliku gospodarsku silu Kine na i situaciju u Europskoj uniji na ekranu možete vidjeti E, inicijativu Kine One Road, One Belt, odnosno jedan put, e, jedan pojas, a to je kineska inicijativa da proširi svoj e, gospodarski utjecaj i diplomatski utjecaj prema zapadu, a u tom procesu da pomogne regijama Euroazije i dijelovima Afrike da postanu sve integriranija, kompaktnija gospodarska zona. Dakle, Kina se rapidno širi prema Europskoj uniji ili kao dio ove inicijative jedan put jedan pojas ili kroz druge inicijative posljedice za Europsku uniju e, su zapravo nepovoljne i slične situacije Asena. E, to, to, to je dakle jedna vrlo nepovoljna pozicija i kada govorimo o utjecaju koji Kina može imati, mislim da je vrlo važno pogledati e, dinamiku događaja u e, zemljama ASEANA i u jugoistočnoj Aziji. E, za Kino je dobro da ima bliske gospodarske odnose sa malim brojem zemalja ASEANA, da zapravo se na taj način onemogući zajedništvo, jedinstvo ASEANA, i kad uzmemo obzir ove tenzije i sporove na južnom i istočnom kineskom moru, vrlo je vjerojatno da će se dogoditi u Europskoj uniji situacija u kojoj imamo 28 država članica, od kojih su neke vrlo jake, vrlo jake ekonomije, e, s mnogo samopouzdanja, ali imamo i druge države članice u Europskoj uniji koje nisu toliko jake i koje trenutno e, zapravo razvijaju ili će razviti bliske gospodarske odnose sa e, Kinom. Ovaj proces će e, kroz neko vrijeme otežati Europskoj uniji da e, djeluje kao ujedinjavajući faktori, možda će i paralizirati ili učiniti težim za Europsku uniju da bude uključena u pitanja koja se tiču Južnog južnog istočnog kineskog mora. A to će nadalje e, stvoriti nepovjerenje i tenzije e, e, unutar Europske unije, ali također i transatlantske tenzije, dakle između Europske unije i SAD-a. I napokon, koje su posljedice za još neke posljedice za sigurnost Europske unije. Postoji mogućnost neke vrste konflikta, sukoba između Kine, Japana ali posebice između Kine i SAD-a neposredni učinci e, su teško predvidivi. Ako će doći do velikih sukoba, bit će velikog, velikih neposrednih e, učinaka, ali čak i ako ne dođe do velikog sukoba, nego ako ti sukobi budu manje lokalizirani, lokalni koji će uključivati e, Kinu i SAD, to će još uvijek imati jake posljedice na sigurnost Europske unije. I ovaj Scenario je razvijen, scenarij, odnosno ideja je razvijena u izvješću e, koje, je Klingen e, objavio i koje se može pročitati na e, na internetskom portalu koji je povezan s ovim saslušanjem. Kolega SAD-a u ovakvoj kriznoj situaciji vjerojatno će se koncentrirati pozornost na upravljanje krizom u istočnoj jugoistočnoj Aziji, a to bi moglo zatim potaknuti neku novu, stvaranje neke nove dinamike, uključivanje nekih novih aktera, na primjer na Bliskom istoku i Istočnoj Europi. I to bi bili, dakle, posredni učinci i bilo bi pitanje da li bi Europska unija mogla obraniti, odnosno da li bi SAD mogle obraniti svoje partnere i sigurnost e, ili ne bi mogle to učiniti, to bi ohrabrilo ili, obeshrabrilo ponašanje nekih aktera, e, to su aktivnosti nekih aktera u regiji i imalo dakle značajne posljedice. Hvala. Hvala. Nemamo baš mnogo vremena ali sad bih otvorila raspravu. Znam da su s nama dva izvjestitelja AFETA. Prvi je gospodin Budikofer. On je izvjestitelj za jugoistočnu Aziju. A drugi gospodin Belder, izvjestitelj za Kinu. predlažem da se vi, gospodo, prvi javite za riječ. morat ću vam ograničiti vrijeme govora na dvije minute. Mogu li ja početi, gospodine Belder? Da, gospodin Butikofer je stalni izvjestitelj, želio bih njega zamoliti prvoga da se javi za riječ. Hvala, podsjetio bih sve da je naš parlament već prije glasovao što se tiče jezika kojim se pozivaju sve stranke u sukobu u Južnokineskom moru da poštuju presudu e, našeg panela. O tome smo glasovali prije nego što je presuda donešena i važno je imati na umu da je ova europska institucija se jasno izjasnila po tom pitanju. Drugo, Zahvalan sam svim stručnjacima na njihovim prezentacijama, međutim moram reći da sam pomalo tužan što vidim ovakve velike razlike između onoga što ste opisali i onoga što europske institucije, a posebno vijeće, što su mogle ugraditi u svoje politike. Mislim da to nije bio baš najsvjetliji trenutak europske diplomacije kad nam je trebalo nekoliko dana, a siguran sam da se gospodin Vigand slaže s time da damo izjavu koja kaže da priznajemo presudu. A još je gore bilo kada je na ministarstvu EU ASEAN EU se nije mogla složiti tvrdnjama koje ASEAN, uključujući i kineske klientelističke države kao Laos i Kambođa, koje su predložili Europskoj uniji vezano za taj konflikt. Mislim da je ovo značajan sukob. Imat će velike posljedice, daleko sežne posljedice a također u svojim razgovorima u nekim od prijestolnica u toj regiji stalište UN-a je osporavano u većini slučajeva i osuđivano. Moji sugovornici su mi rekli da osjećaju kako, su, kako ih je Evropska unija iznevjerila u ovom slučaju. Drago mi je što najnovije stanje e, vezano uz pličinu e, Skarborov, da se to, i to spomenulo. To je još jedna crvena linija koju je netko nacrtao u pjesku i zaboravio na nju, a kinezi su odlučili da je prijeđu. Nema baš smisla uzrujavati se u mm. retoričkim raspravama ako ne možemo postići minimalni sporazum među državama članicama da smo unija koja podržava međunarodnu vladavinu prava i koja mora izvršiti ta obećanja u pojedinim sukobima poput ovoga. Mislim da je od velike pomoći da se o ovome razgovara na ovom pododboru i nadam se da ćemo moći naći načina da uvjerimo kolege u nacionalnim parlamentima da pritisnu države članice i njihove vlade jer su one te koje su iznevjerile ideale i nade naših partnera u jugoistočnoj Aziji. Hvala gospodine, sada gospodin Belder izvjestitelj za Kinu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja kam... Dakle, Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dirnut sam prezentacijama stručnjaka danas poslije podne. Bile su vrlo informativne, a dopustite da se nadovežem nešto što je rekao gospodin gospodin Putikov, dvije stve gospodina Pasova je govorila o francuskom e, sudjelovanju u Južno-Kineskom moru i o simboličnoj vojnoj e, prisutnosti u Južno-Kineskom moru kako bi spriječila jačanje kineske nazočnosti. Što e, se dogodilo s tim? To je možda pitanje za gospodina Viganda. Prošle godine objavljena je studija gdje se e, govorilo da nema potrebe o daljem e, razdvajanju i dijeljenju Europske unije budući da je Europska unija sama po sebi podijeljena. Kakva su razmišljanja o podjelama u Europskoj uniji e, u ljeto 2016. Francuzi su govorili o simboličnoj e, nazočnosti. Bi je li neki druga država članica e, poduzela nešto? Objavljena je studija u e, francuskom časopisu o velikoj zabrinutosti za male otoke i to je upravo ovo, mi smo davno se time e, bavili sa geopolitičkog stajališta. Jedna od e, stvari spomenuta u studiju jest da Europska unija može imati konstruktivnu ulogu kada se radi o pravu mora, slobodi plovidbe. I moje pitanje jest kako može biti naš doprinos kako bi smanjili e, napetosti možemo li možda sazvati jednu mirovnu konferenciju o otvorenom otvorenome moru i mogu li stručnjaci sugerirati imamo li dovoljno zapravo e, distance od e, dvaju velikih igrača Kina i SAD-a kako bi e, igrali ulogu, kako bi naravno obranili svoje interese i smanjili napetosti. Dakle, postoje stvari koje mogu, možemo napraviti, ali postoje naravno igrači u Dakle, pitanje je imamo li ulogu. To bi mi zaista bilo zaista e, dovoljno materijala za e, razmišljanje i još jednom zahvaljujem svim stručnjacima na njihovim prezentacijama. Hvala kolegama. Imamo dvije molbe za e, riječ. Prvo je Charles Stanok. Hvala, gospođo predsjednice gospodine Dudikov su zaista lijepe riječi, ali molam vjerovati koliko god ja vjerujem u multilateralizam i vladavinu prava na u međunarodnoj razini, jasno je da Kina posve ignorira arbitražnu odluku i nastavit će to tako činiti i zbog toga jer je to odgovara. I nažalost moram reći i to kažem sa žaljenjem E, nakon ovo post, u ovom post-Brexit dobu. E, mislim da će E, da će e, izazivanje pritiska na Kinu e, biti kontraproduktivno jer će to vjerojatno dovesti do poremećaja u trgovinskim odnosima, a početak toga možemo vidjeti tijekom prethodne vlade sa Johnson Osbornom, tako da ne vidim kako bi moja zemlja, posebno u ovom razdoblju nakon Brexita, ne vidim kako bi Europska unija mogla uložiti više napora i riješiti ovaj problem multilateralnom. Kada me se e, pita za pitanje pličine skorbara, e, je li to nešto čime se može ASEAN e, bavi na nekom svom odboru. Dakle, ovdje se briefing odnosio na Južno Kinesko more. Ja sam bio predsjednik prijatelja Tajvana i naravno e, Tajvan je jako zainteresiran za istočno kinesko more jer također je, ima određenih interesa na e, otočja e, koji su nekada pripadali Tajvanu, nisu pripadali kontinentalnoj Kini tako da i Tajvan, e, e, bivši predsjednik Tajvana, kojeg sam ja e, sastao se s njim dva puta, on je napisao jedno dijelo u kojem je rekao gdje je imao plan za neko e, otočje koje bi bilo na tragu arktičkog dogovora koji je e, razriješio pitanje e, polaganja prava različitih zemalja na e, zemljište u arktičkom prostoru i mislim da bi to bilo početak nečeg vrlo pozitivnog i po mome mišljenju i naravno u no naravno nismo mogli nastaviti s tim, ali taj koncept e, da, se, da pogledamo kako su se razriješila pitanja drugih e, spornih područja, naravno gdje je također su bili uključene različite zemlje, e, gdje su se mogle dogoditi. Smatrate li da bi postoji određene prednosti u takvom načinu razmišljanja jer onda smo zaista u opasnosti da da e, izbiju e, neprijateljstva. Ja mogu reći, e, Charles, upravo je to bilo ono pitanje koje sam ja željela postaviti. možemo podijeliti pitanje. Dakle, gospodine Andrulakis. Hvala, gospođa predsjedateljice. Ranije ste rekli da su Kinezi investirali e, velike iznose i da će u budućnosti biti potrebno imati sveobuhvatan europski pristup kineskom tako reći ekspanzionizmu ili nekim provokacijama Kakve investicije Kineza u Europi predstavljaju takvu vrstu provokacije? Imate li nešto specifično na umu? Što se tiče Južnog Kineskog mora, tamo se događaju investicije u Južni Kineski put svile. Da li su te investicije značajne za Europu? Hvala. Hvala. Ima li još kakvih pitanja za gospodina Viganda, ali također našim cijenjenim panelistima vezano za to kakve su lekcije koje možemo izvući iz ovoga, ima li kakvih lekcija iz iskustva iz ove vrlo uspješne misije Atalanta i vanjskih partnera koji su doprinijeli toj misiji kroz jedan posebni mehanizam šede koliko se sjećam imali kakvi sličnosti koje treba uzeti u obzir. Također bih prihvatila prijedlog gospodina Beldera, možda to možemo prezentirati na neki način jer to je bio jako dobar način da se riješe jako teški problemi. Postoje razlike u ovoj situaciji, ali to je bilo jedno jedinstveno iskustvo. Sad bih htjela da se svi panelisti osvrnu na pitanja koja su spomenuta i da odgovore na pitanja naših zastupnika u istom redoslijedu prvo gospodin Vigand, onda profesor Oksman, gospođa Pejsova i zatim gospodin Van der Putten. E, direktor Vegand, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Prvo bih naglasio da ne može biti sumnje da Europska unija u potpunosti stoji iza unklosa i primjene međunarodnog prava. E, gospodin Butikov još nije bio tada s nama prisutan, ja sam pročitao deklaraciju EU28 od iz ožujka prošle godine gdje je izražena jasno ta zabrinutost i relevantnost e, unklosa je e, spomenuta prije nego što je presuda donešena. Obično ne izdajemo izjave koje priznaju međunarodnu nadležnost. Također u toj drugoj deklaraciji je jasno izraženo da je Europska unija predana održanju pravnog poretka temeljeno na UNKLOSu te na mirnom rješavanju sporova. Dakle, u to nitko ne smije sumnjati. Prisjetimo se Međunarodni tribunal za e, more je u Hamburgu, dakle u Europskoj uniji. Imamo velike interese u tome da se UNCLOS, u potpunosti svi pridržavaju i da se pridržavaju ovih postupaka za rješavanje sporova već sam spomenuo, imamo više od 40% međunarodne trgovine e, koja ide morem prema tom spornom području. Da odgovorim na pitanje gospodina Beltera. nemamo često mirovne konferencije. Pokušavamo što, više doprimjeti vezano za Siriju, za Afganistan, Sirija će biti za nekoliko dana i mi želimo biti od pomoći strankama. Podržavamo e, kineske napore da se što prije zaključe pregovori. To činimo ne samo zbog našeg e, ekonomskog interesa u regiji, i ne samo zbog toga što nas obvezuje Unklos, sve naše države članice su stranke Unklosa, a a također je i Europska unija stranka. To činimo također zato što imamo interese u sigurnosti jugoistočne Azije, zato što smo se 2012. pridružili e, sporazumu iz 1976. o jugoistočnoj Aziji i to sadržava pravno obvezujuće odredbe za sve stranke da mirno rješavaju sporove. To je za nas definitivno obveza. Podržavamo te razgovore, ako da pozovu e, da damo svoj doprinos. Sada i ASEAN i Kina žele održati te razgovore međusobno, a sa Zanom smo imali seminare na visokoj razini o pomorskoj sigurnosti. E, zadnji je bio u Vijetnamu u lipnju 2016. A tu pomaže i Europska unija. Te mjere će se nastaviti. Razmatramo uspostavljanje istoga i s Kinom, pogotovo u kontekstu Azijskog regionalnog foruma ARF-a. A gospođe predsjednice, vi ste već spomenuli e, ova iskustva, ona su relevantna, potrebna je bliska suradnja da se očuva e, krhak ekosustav u moru. Europa može tu dati poseban doprinos koji u prvom redu nisu samo mornaričke jedinice, već način izgradnje povjerenja, i zajedničko rješavanje teritorijalnih konkretnih pitanja. Njih se mora riješiti prema međunarodnom pravu, za svaki slučaj posebno. Zaključio bih time što ću reći da oni koji kritiziraju ishod e, rada vijeća moraju pogledati i pravna stajališta svih naših pojedinih država članica, ali što se tiče reakcija partnera Kanade, Japana, SAD-a, Filipina, Australije, vidjet ćete da Europska unija zauzima dobro središnje mjesto u tome. Kolektivno Europska unija je prva koja će imati koristi od primjene UNCLOS-a i primjene e, isključivih gospodarskih pojaseva, kao što može potvrditi gospodin Oksman. A one su površine 20 milijuna kvadratnih kilometara, ta zona je 380% veća od teritorija, kopnenog teritorija Europske unije i imamo velik interes u tome da se unklos primjenjuje kako treba. I to je bila, ova e, arbitražna presuda je bila od velikog značaja jer je ograničila pomorske tvorevine koje mogu imati oko sebe isključivi ekonomski pojas. Hvala gospodine Vigand. Sada bih dala riječ profesoru Oksmanu. Hvala gospođo predsjedateljice. Imam samo nekoliko komentara. Želio bih ovdje pozvati na oprez u iskušenju da razlikujemo pomorsku trgovinu i slobodu plovidbe i to slobode plovidbe za pomorske jedinice. Jedan smisao toga je zaštita pomorske trgovine od država i privatnih subjekata privatni akteri, to je ono što se tiče piratstva, a moramo biti oprezni u predlaganju takvih e, razlikovanja. Naravno, države imaju svoje interese u svojoj pomorskoj trgovini, međutim imaju i iskušenje da zaštite vlastitu trgovinu na štetu svojih konkurenata. Krosius je imao jedan slučaj protiv e, Iberskog poluotoka koji se tiče toga. Tu moramo biti pažljivi što se tiče toga pitanja. Drugo, a nije na meni da to kažem, je da život nije jednostavan. Svaka država u ovom kontekstu Europa mora se baviti pitanjem ravnoteže između vlastitih interesa i vlastite moguće uloge kao da se izrazim na francuski amiable kompozitor. I tu će se događati neke tenzije jer mislim da je moguće igrati obje uloge, ovdje ću se ograničiti na to da treba biti oprezan, jer ako jer to bi mogao biti signal kojem da ne pridajete veliku važnost vlastitim interesima, ali to nikad nije lako pitanje i nije na meni da ga pokušam riješiti. Radio sam tijekom godina na ugovoru o Antarktici. Mislim da je korisno misliti o različitim modelima koje dozvoljavaju državama da stave svoje pravne tvrdnje po strani i da surađuju jedni s drugima. To bi se trebalo učiniti čak i u slučaju da kad bi Kinezi podržavali presudu jer se oko tih otoka još uvijek jer nema spora da, su, da otoci Spretli imaju pravo na 12 milja teritorijalnog poras, pojasa. Tu postoji pravna obveza za suradnju, jer to je poluokruženo more i mislim da je od velike pomoći razmišljati o modelima, a ne opredijeliti se za neki specifičan model. Hvala. Podsjetila bih vas, dame i gospodo, da imamo otprilike još 12 minuta, a poslije toga ostaćemo bez prijevoda. Takvi su naši običaji u parlamentu, zahvalni smo svim prevoditeljima na njihovom poslu. Gospođa Pejsova, imate riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Pokušat ću biti kratka. Što se tiče napomene gospodina Pitekofera, e, želim reći da se osjećamo s vama i dakle dijelimo vaše nezadovoljstvo. Svjesni smo e, posla koji mora biti obavljen prije ili tijekom e, davanja ove izjave, ali možda jedan pozitivan komentar. Ono što ja vidim je da su postale prethodne izjave od strane Europske unije. Vi ste rekli tijekom e, davanja odluke, ali ja se referiram i na e, izjave G7 i vrlo e, jak i ozbiljan sastanak ministra vanjskih poslova G7 u Japanu i to je isto nešto što valja spomenuti kad govorimo o stavištu Europske unije. Što se tiče zajedničkim, zajedničkih snaga i razvoju, naravno da se slažem sa gospodinom Oksmanom što se tiče pravne obveze e, koja je ugrađena u e, UNCLOS e, i također je važna suradnja koja se tiče zajedničke zajedničkog korištenja resursa, ovisno o odluci, odnosno presudi rješavanju sporova. Naravno, to ne utječe samo na Antarktiku ili na ostale regije kao i na Europsku uniju. nama je poznata mirovinska E, inicijativa za istočno kinesko more, ali postoji isto tako inicijativa za južno kinesko more. Tajvan je zaista bio e, primjer kada se radi o rješavanju sporova i problema. U istočnom kineskom moru e, nema nesporazuma, dakle to je zajedničko područje što se tiče ribarstva i trgovine. Postoje E, zajednički poduhvati u južnom kineskom moru također, a e, koji su uključeni u e, tu inicijativu već rade na tome vrlo mnogo godina, mogu se prisjetiti e, južno-kineskih e, inicijativa radionica na kojima se pokušalo sve sve na najmanji zajednički E, naziv neki zaista inkorporirati sve, e, inkorporirati u to i e, istokolišno istraživanje. Početna točka za suradnju zdefinirati prostor u kojem će se surađivati. No, u slučaju južno Kineskog mora, jedan od ključnih elemenata je bio taj da se reklo ne ovo nije za raspravu, ovo je naše i konverzacija nije se mogla odviti. To je, bilo gubitak, to je bio gubitak vremena i resursa, slaže se s vama i moramo nastaviti raditi na tome, ali nažalost, to, situacija je takva. Napokon, što se tiče e, simboličke prisutnosti, hvala vam lijepa gospodine Belde. Kao što dobro znate, e, Francuska izrazila e, mogućnost E, prošle godine e, i ostali ministri obrane su zapravo izrazili mogućnost uključivanja Francuske Europe. Od tada e, ta ideja je još uvijek na stolu i neću sada ići u detalje u stalištu Francuske. Mi znamo da Japan, trenutno japansko izaslanstvo će posjetiti Francusku i obrnuto. To je nešto što je prisutna ta ideja i to je nešto što ne smijemo kompletno odbaciti. I mi smo svjesni uzjetljivosti ove teme, ali naravno ja zaista bi podržala ovu inicijativu. Što se tiče Atalante, gospođo predsjedateljice, vi ste u pravu. Atalanta je bio uspjeh i predstavljala je uspjeh i e, to je bila SSPD misija na moru i to je nešto u što je međunarodna zajednica aktivno uključena kada govorimo o uključivanju Europske unije u sigurnosnu politiku Atalanta je tu važan faktor, ali e, bio je i drugačiji kontekst, e, spomenulo se piratstvo, e, to je nedržavni akter, to je potpuno drugačiji pravni kontekst, i, ali važno je pitanje. Naravno, ovdje se ne radi o s pravilima, Ali da, ako bismo mogli doći do e, zapravo zaštite slobode plovidbe, to je bilo izvrsno. Samo želim e, razjasniti, ne, bilo je e, obrnuto. Nisam govorila o SDPS misiji, nego o posebnim mehanizmima koji su pridruženi Atalanti, koji će postići suradnju, uključenje vanjskih partnera u facilitaciju e, slobode plovidbe za komercijalne svrhe. I to nam je upravo i profesor Oksman i rekao, ali eto, to je bio samo jedan komentar sa strane. Da, naravno, to bi bilo možda nešto na čemu bismo mogli nastaviti raditi. Hvala. Gospodine Van der Putten, izvolite. Želio bih odgovoriti na dva pitanja. Prvo, e, pitanje koje postavio gospodin Belde koji se tiče e, uloge Europske unije u uspostavljanju neke vrste mirovne konferencije. Mislim da je e, općenita ideja ta da se strane skupe pokušaju riješiti pitanja koja stvaraju ove tenzije, koja bi mogla stvoriti neku vrstu sukoba u budućnosti. Mislim da bi to moglo imati vrlo važnu simboličku vrijednost, ali opet možda ne bi e, smo mogli, ne bi bilo lako uvjeriti strane e, da sudjeluju u tome. Kina je vrlo važan akter, ali pitanje je vrlo e, osjetljivo postoji regionalni akteri, čak i ne lateralne platforme koje bi mogu biti uključene u rješavanje ovog pitanja, ali opet to nužno ne znači da Europska unija ne može predložiti nešto u tom smjeru. Međutim, mislim da je važno sagledati širi kontekst europskog pristupa mm, koji je koje su temeljne smjernice, koji je glavni cilj Europske unije kada govorimo o ovoj ili drugim potencijalnim inicijativama? Mislim da postoje dvije osnovne smjernice Europske unije koje bi se trebale, smjer, e, koje bi se trebale pratiti. Jedna je e, očuvanje vladavine prava, što je važno pitanje za Europsku uniju, a druga stvar e, mislim da bi bila stimulirati strane da sudjeluju, ono što je bio treći scenarij na mom popisu e, bi zapravo dovelo do neke vrste pacifičke zajednice u kojoj bi SAD odlučile promijeniti svoju ulogu dakle postale bi, imale bi više ulogu diplomata, dakle umjesto e, vojnog aktera. A e, Kina bi naravno promijenila svoje ponašanje i umanjila, ograničila svoje pretenzije, svoja potraživanja koja su štetna e, za njezine manje susjede u regiji. Naravno, to je vrlo težak, teško dohvatljiv cilj, ali ako postavimo ovaj cilj kao dugoročni, mislim da bi to pomoglo stvoriti neku vrstu okvira za jedan dugoročni e, pristup Europske unije. A drugo pitanje koje sam, na koje sam želio odgovoriti tiče se Eh, izravnih ulaganja koja se događaju u Europskoj uniji, kineskih ulaganja koja su povezane sa novim putem svile, odnosno inicijativom One Belt, One Road, jedan pojas, jedan put. Naravno, postoje regionalne razlike. Naravno, kada posebno kada se govori o novim eh, putu svile, Kina se E, koncentrira tu na balkanske zemlje, na jugoistočnu Europu, ali i na srednju Europu također. Međutim, čak je bitnije u ovoj situaciji shvatiti da sve države članice Europske unije razvijaju vrlo važne jake gospodarske odnose s Kinom. Dakle, moja poanta je da se tu ne radi o e, individualnim instancama e, direktnih ulaganja izravnih ulaganja, nego upravo zbog sve jače uloge Kine kao gospodarskog partnera za sve države članice Europske unije s vremenom će postati e, teško da, za Europsku uniju da ne uzme u obzir ovu gospodarsku međuovisnost, a još dodatno različite zemljim različite ekonomske e, probleme, različite interese u području gospodarstva, tako da bilo bi vrlo teško da svih 28 država članica nađu jedno zajedničko stajalište upravo zbog ovih e, unutarnjih razlika. Hvala gospodine Van der Putten, dame i gospodo. Eto, bojim se da je naše vrijeme isteklo. Željela bih zahvaliti svim panelistima na sudjelovanju u ovom javnom saslušanju. Apsolutno sam sigurna da je ovo tek e, početak naših e, razmatranja e, situacije u jugoistočnoj Aziji, posebice tenzija u istočnom i južnom kineskom moru. Željela bih zahvaliti svim mojim kolegama i kolegicama na sudjelovanju u raspravi, kao i prevoditeljima i prevoditeljicama. Hvala vam lijepa i molim vas e, da se pojavite sutra ujutro kada imamo sastanak našeg odbora sede e, sastanak e, koji će završiti u 12:30. Hvala vam lijepa.